Molim vas, mikrofon. Meni ne smeta ako netko meni vikne da zašutim što se dogodilo. To je učinio jedan gospodin iz eh, Ukipa koji nam je dijelio lekciju o demokraciji. Ali ako me još netko prozove fašistom, mislim da je to ipak malo previše. Žao mi je što ne znam imena svih eh, ovih gospodina, ali doista bih očekivao ispriku zato što je i meni i vama i još nekolicini ostalih poručeno da smo fašisti. Hvala vam. Magin, e, Magin, žao mi je zbog ovoga što ste čuli, možemo reći da smo i mi više puta čuli e, slične uvrede i nas se prozivalo da smo fašisti, a neki su nam čak i rekli da e, im se gadimo. Mislim da je i to uvreda. Ja bih se pozvala na poslovnik. Članak 191 kaže da u slučaju prekida sjednice na zahtjev kluba zastupnika glasanje se mora održati odmah, a ne nakon pauze od 30 minuta. No dobro, nema veze, zato što naš cilj nije bio da prekinemo sjednicu a još manje da prekinemo sjednicu o ovako važnoj temi o Burundiju i mi smo naravno svjesni koliko je važna ta tema. No istina je da je bilo prisutno pet zastupnika. No, drago mi je da kad je riječ o tome da treba ispoštovati poslovnik kada vi to želite, e da ste onda svi stigli. Svaka vam čast. Uvažena zastupnice, ja bih vas željela sve upoznati. Upravo se to dogodilo, riječ je o članku 191. Imamo li još jedan e, postupovni zahtjev? Da. Gospođo predsjedavajuće, ispričavam se, ali ja ne smatram da uvreda da smo fašisti da se može prijeći samo tako prijeko toga. E, takva uvreda od strane kolege je nedopustiva. E, ovo je kršenje članka 11 poslovnika zato što se time krši sloboda izražavanja. Nitko u ovom domu si ne smije dozvoliti da nas naziva fašistima. Pogotovo ne nas e, čiji su bake i djedovi bili u koncentracijskim logorima i borili se sa partizanima. To je nedopustivo i ne smije se dopustiti nikome. Hvala vam na izjavi. Molim vas sada sve da budete strpljivi. Ovo je stvarno vrlo važna tema i molim sve zastupnike da pokažu malo strpljenja, da se poslušaju te da poslušaju ono što i ja imam za reći jer vas želim obavijestiti o tome što se dogodilo u vječnici. Što se tiče članka 191 Zastupniče, vi imate postupovnu, primjedbu. Gospodin Sebastian, izvolite. Eh, Gospođo predsjedavajuća, postavit ću konkretno pitanje i za mene je to vrlo bitno, iako možda malo mijenja temu sjednicu. Vidim da je ovdje gospođa Ajuto ovdje sa djetetom. Meni je gospodin Šulc zabranio da uđem u vječnicu sa e, kćeri od osam mjeseci. Ne znam zašto se primjenjuje ovakva različita pravila, volio bih znati e, u čemu leži problem. Predlažem da Nastavimo sa sjednicom. Članak 191. Na temelju tog članka klub zastupnika FDD-a je e, zatražio da se sjednica prekine. Želite li zadržati taj zahtjev? Obraćam se zastupnicima iz FDD-a. Ako da, onda ćemo glasati o tome. Zastupnici koji su tražili prekid sjednice. Jeste li i dalje za? Gospodine Wolf, jeste li vi željeli nešto reći? Čujete li me? Čini mi se da mikrofon ne radi. Čujete li me? Želite li čuti što imam za reći ili ne? gospođo. Mogu stajati ovdje dok ne doznam e, da li me čujete i želim vam e, odgovoriti. Prema članku 191 da, mi smo podnijeli taj zahtjev u e, ovoj vječnici kada je vječnica bila prazna. Ja se nadam da ste svi stigli popiti svoja pića dok ste jurili natrag u vječnicu. Sir, do you, wish to speak for me? Želite li govoriti u moje ime? Ja ću svakako nastaviti stati govoriti ako ćete me stalno prekidati. Dakle, gospođo predsjedavajuća, mi smo jasno iznijeli naš zahtjev i ako želimo biti potpuno jasni, rečeno je sljedeći da se dnevna sjednica može prekinuti, može prekinuti za vrijeme rasprave ako parlament tako odluči na prijedlog predsjednika ili na zahtjev kluba zastupnika. Mi smo dali zahtjev u ime kluba zastupnika. O tom se prijedlogu ili zahtjevu glasuje odmah. Mi smo zatražili glasanje odmah. A glasanje je odgođeno za 30 minuta. Posljedica toga jest da će naš e, klub zastupnika u sljedećih nekoliko sati razmisliti želimo li još jednom podnijeti ovaj e, zahtjev. Razmislit ćemo o pravnim implikacijama, vidjet ćemo je li došlo do kršenja e, propisa. Tako da, dame i gospodo, samo vam želim reći da ćemo se najvjerojatnije vratiti negdje oko 9 sati. zatražit ćemo pravni savjet i da vidimo da li se poštuju pravila koja je parlament e, definirao. Stoga se sada povlačimo i ponovno ćemo razgovarati o ovom procesu večeras u 9 sati. Hvala vam gospodine Wolf. Da ne bi bilo nesporazuma. Ja jesam prekinula dnevnu sjednicu. zato što e, je bilo jako, u Vječnici se stvorio jako veliki kaos, mnogo veći nego sada. I zbog toga sam iskoristila svoje ovlasti i donijela tu odluku. Gospođo, molim vas. Članak 22. I molim vas da ne telefonirate u vječnici. Slušajte me jer ćete ponovno, jer će ponovno doći do nesporazuma glasati ćemo. Oni koji žele nastaviti sa dnevnom sjednicom neka glasaju za, oni koji žele e, odgoditi sjednicu neka glasaju ne. I glasanje je otvoreno. Mindenki követhet hibát, én is hibát követtem el. Svako može pogriješiti i ja sam pogriješila. Želim se osvrnuti na e, okolnosti i molim vas e, da mm, mi, mi oprostite. Nisam vam dovoljno jasno objasnila da ili ne. Dakle, govorimo o prekidu sjednice. Stoga je zapravo glasanje obrnuto suprotno onome što sam rekla prije sekundu. I mislila sam da će vam biti drago to čuti i da ćete se, eto, bar malo nasmiješiti. Ali, ako netko pogriješi, mislim da najbolje što se može učiniti jest da ste pogreška prizna. Stoga, hvala vam. A vam.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 ja vam neću dati još jednu priliku. Ovime stavljamo to, ovime završavamo tu priču. A sada gospođa Valenciano ima riječ na tri minute. Gospođo Valenciano, imate riječ.